obećanje da se javno očitujemo o tome i javno i, privatno. I obzirom na to što se dogodilo, eh, očekujemo da su oni koji su odgovorni za nasilje biti eh, od, eh, učinjeni odgovornima za to. To je općenito, a sad ću odgovoriti na neka od konkretnih pitanja koja ste postavili podrška za DCPO je spriječila Evropsku uniju da se usredotoči. E, ali to nije istina. Mi smo se angažirali u iskrenom i aktivnom dijalogu sa Iranom po svim pitanjima i e, zadržali smo autonomne restriktivne mjere koje uključuju i one koje se tiču kršenja ljudskih prava. Ne vjerujemo da bismo bili u boljoj situaciji da smo e, se time bavili čak i da je e, postojao. DCP-a je prvo ugrađen u rezoluciju e, Vijeća sigurnosti e, Ujedinjenih naroda. Vijeće sigurnosti je e, usvojilo taj sporazum i mi na to gledamo kao apsolutno vrlo važno pitanje za regionalnu i europsku sigurnost. Nitko ne želi da dođe do utrke u nuklearnom naoražanju u toj regiji, a nitko se također nije našao da se na miran način pobrine da Iran ne razvije nuklearno naoružanje. Rekavši ovo, u nekoliko smo prilika od lip lipnja 2019. izrazili svoju ozbiljnu zabrinutost zbog toga što se događa u Iranu i nastavit ćemo braniti ciljeve i, i obveze ovoga sporazuma. Napravit ćemo sve da taj e, e, sporazum sačuvamo. Drugi ljudi kažu da smo premekani kad se radi o Iranu. E, Želim da se angažiramo u iskrenoj debati. Nisu svi sretni. Jesmo li premekani prema Iranu? Ne, ne mislim tako. Još uvijek su neke sankcije e, nad Iranom postojeće. Prvo, sankcije za nuklearnu proliferaciju pod, e, e, koja su pod sporazumom, zatim sankcije zbog ljudskih prava. Trenutno 83 pojedinca i entiteta, uključujući i o zabranu izvoza u Iranu E, robe koja bi mogla se koristiti za internu e, opresiju i za praćenje telekomunikacija. Jer kada se poremeti promet na netu, to morate raditi sa sofisticiranim telekomunikacijskim instrumentima. I treće, sankcije E, on, zbog Sirije i CP3 terorističkom režima. Nismo ni meki ni oštri, moramo, radimo ono što moramo i ja mislim da ćete razumijeti da je csp vrlo važan za nas, ali nas ne priječi da zauzmemo oštru stajalište kad se dogode stvari kao što su se dogodile i koje smo vidjeli da su se dogodile. Ovdje se radi o dodatnom nakršavanju ljudskih prava u odgovoru na protest. Trenutno nema prijedloga koje bismo dali. Rekavši to, revizija režima koji krši ljudska prava je u toku još uvijek imamo sankcije zbog narušavanja ljudskih prava koje se tiču e, e, pojedinaca entiteta u Iranu. Ovo je vrlo teško pitanje, mi ćemo, mi ćemo nastaviti na tome raditi, koristit ćemo naše diplomatske kapacitete da bismo sačuvali sporazum koji je važan za našu sigurnost, a ja ću braniti ljudska prava i Iranu i svakdje drugdje sankcijama, diplomacijom i našim stalnim traženjem da se ljudska prava poštuju. Dragi predsjedniče, dragi zastupnici, ovo je bila vrlo intenzivna sesija, ovo je bila moja prva sesija moje vatreno krštenje. Zahvaljujem svima vama na svim vašim doprinosima i podršci. Znam da niste ne, ne vidite sve stvari na isti način jer su različiti pristupi na ljevici, na desnici, različito razumijevanje onoga što se događa u svijeti. Danas smo razgovarali koliko, o koliko stvari, četiri vrlo teške stvari, četiri vrlo, vrlo teška pitanja. Hvala vam svima na doprinosu i podršci u obavljanju mog posla. Hvala. Puno vam hvala. Informirala bih Europski parlament da sam dobila, da smo dobili šest uh, predloga rezolucija i sutra ćemo glasati o njima. Europski pučani žele vas informirati o izaslanstvima i promjenama koje su se dogodile u izaslanstvima. Imena novih članova će se danas objaviti i njihova nominacija stupa od sada na snagu. Hvala vam. A sada slijedi iduća točka dnevnog reda. Izjava Vijeća Europske komisije o strategiji EU-a za okončanje genitalnog sakačenja žena diljem svijeta. Sada bih dala riječ gospođi Tupu Rajnen u ime Vijeća. A, tu ste. Gospođo predsjedateljice, zastupnici. Prava žena i djevojka i radna ravnopravnost su glavni prioritet finskog predsjedavanja u području suradnje i o pristupu razvoju uključujući prava seksualnog i prava reprodukcije. Mi smo jako ozbiljni i imamo evropski konsenzus u tim ciljevima. Želimo raditi sa partnerima kako bismo uklonili sve e, oblike nasilja koji se temelje na spolu i rodu, uključujući i štetne e, e, prakse kao što je genitalno sakačenje žena. Europska unija i države članice su već, dugo pokazuju svoju predanost i predvođenje u promoviranju prava žene i djevojčica i rodnu ravnopravnost zajednička inicijativa Europske unije Ujedinih naroda da se e, eliminira e, nasilje protiv žena i e, djevojčica je ono što investiramo u rodnu jednakost i pokretač za postizanje održavog razvoja i ciljeva održavog razvoja. U Africi ta inicijativa se tiče nasilja koje se tiče na spolu i rodu, mm, e, ženitbu djece i e, e, sakačenja, genitalnog sakačenja žene i djec, U Danskoj se održao summit kao i u Keniji u Nairobi. bili su vrlo uspješni Financijska obećanja su e, došla iz privatnih i javnih e, e, izvora kao i ponovna potvrda da se postigne do 2030. godine nulta stopa genitalnog sakaćenja žena diljem svijeta kao dio naših ciljeva za održivi razvoj. Naši su, naši su rezultati stvari, ali moramo nastaviti, nastojati kako bismo postigli taj e, e, cilj e, nulte stope štetnih praksi protiv žena i djevojčica. Zastupnici, gospođo predsjedateljice, Ujedinjeni narodi su imenovali dan kada ćemo obilježiti dan okončanja genitalnog sakačenja žene diljem svijeta. Mi se unaprijed veselimo izvješću koje ćemo o tome dobiti. Također sa zanimanjem pratimo prijedlog komisije da se obnove strateško angažiranje za rodnu e, ravnopravnost koji će isteći krajem ovoga mjeseca. Ovo bi e, trebalo uključiti i strategiju Europske unije da se okonča genitalno sakaćenje žena diljem svijeta jednom i zauvijek i podsjetit ću vas da nažalost značajan broj žena u Europskoj uniji žive sa posljedicama e, genitalnog sakačenja ili im prijeti rizik genitalnog sakačenja. Ne želim zanemariti naša e, postignuća, ali znamo da trebamo učiniti još više kako bismo implementirali e, posebne službe podrške e, za pružanje podrške takvim ženama. Gospođo predsjedateljice, ja sam uvjerena da ako budemo surađivali, moći ćemo postići daljnje rezultate i u Europi i e, širom svijeta. Puno vam hvala na ovome. Puno vam hvala. Sada u ime komisije riječ ima gospođa Dali. Gospođo predsjedateljice, ja zahvaljujem Europskom parlamentu što je ovo vrlo, ovo vrlo važno pitanje stavio na današnji dnevni red. Također zahvaljujem finskoj vladi na njihovoj predanosti e, rodnoj ravnopravnosti. Ovo je tema koja je vrlo e, bliska mom srcu i ja zaista e, sam predana da učinim sve što mogu kako bismo okončali ovu patnju koja pogađa milijune žena i djevojčica širom svijeta. Čak i danas. Dok mi ovdje govorimo, to se događa. Vrlo je važno da izložimo i da se borimo protiv ovog narušavanja ljudskih prava, prava žena i prava djece. Europska unija i Ujedinjene narode imaju program za okončanje svih oblika nasilja protiv žena i djevojčica i uložit će 100 miliona e, eura. To je ta inicijativa koju je već e, moja prethodnica e, spomenula. Ovaj projekt ima za cilj da nijedna žena, jedna djevojčica ne budu zanemarene i ostavljene. Trenutni projekti Evropske unije u nekoliko evropskih zemlja i podršak koji UNICEF dobiva od, od nas dosegli su više od 1,5 milijuna ljudi koji su dobile usluge za zaštitu i njegu koja se e, tiče e, genitalnog sakačenja. Ovaj program je također pokrenuo civilne e, pokrete tako što je pokrenuo više od 3000 zajednica koje predstavljaju 8,5 milijuna je pojedinaca i oni su e, izdali javnu e, izjavu o napuštenju takve prakse. Procjene pokazuju da barem pola milijuna žena i djevojčica pate zbog genitalnog sakačenja, a žive u Europi. Europsku institut za rodnu ravnopravnost igra vodeću ulogu u pruženju informacija i istraživanja o e, genitalnog sakaćenja u Europskoj uniji. U svim našim državama članica genitalno sakričenje je e, e, kazneno djelo. Napor da se borimo protiv toga i da e, pružimo podršku žrtvama također su dio europskog zakonodavstva, a to je naročito u direktivi o E, prava žrtava i također u e, zakonodavstvu o azilu. Komisija i dalje financira E, evropske projekte koji su namijenjeni borbi protiv e, bilo kakvog oblika rodnog, e, rodne diskriminacije koja uključuje genitalno osakačivanje. Naš je budžet za to 12,4 milijuna eura. Poštovani zastupnici, moramo učiniti više kako bismo bili sigurni da 200 milijuna e, takvih žrtava do 2030. što se predviđa nekim drugim predviđanjem da se to neće dogoditi. Agenda za Europu naše nove e, e, predsjednice komisije stavlja u srž e, politike Evropske unije za jednakost upravo rovnu e, ravnopravnost. Ja sam sigurna da mogu računati na podršku Evropskog parlamenta u borbi protiv ovakve prakse. Sljedeća strategija koju ćemo usvojiti 2020. E, govorit će putem različitih mjera e, e, ono što se događa kao nasilje protiv e, žena, a uključuje i genitalno sakaćenje. Moramo se ovim pitanjem pozabaviti iz različitih uglova i u cijelom portfelju. Radit ćemo na pet prioritetnih područja koji su izrečeni u komunikaciji komisije o za E, ukidanje genitalnog sakačenja do 2031. Prvo je poboljšanje znanja, zatim podržavanje održave e, socijalnih promjena, zaštitu, progon i borba protiv genitalnog sakačenja u cijelom svijetu. Prava žena su u samoj srži e, vanjske politike Europske unije, a to uključuje i borbu protiv genitalnog sakačenja. Moramo raditi sa svojim međunarodnim partnerima u cijelom svijetu kako bismo podržali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 implementaciju ciljeva održivog razvoja Europske unije, a to sadržava i nasilje protiv žena. Europski parlament ima vrlo važnu ulogu e, kroz svoje političke e, mreže u cijelom svijetu. Moramo znati da je genitalno sakačenje vrlo e, osjetljivo pitanje jer obuhvaća različita područja od općih ljudskih prava do prava žena na njihov tjelesni integritet, zatim borba protiv E, nasilja na temelju e, rodnih razlika. Dakle, oni koji su preživjeli e, genitalno sakačenje i oni u kojima se genitalno sakačenje odvija i stručnjaci moraju raditi zajedno da bi uzbili nesporazume. Moramo izbići stigmatizaciju, rasizam i ksenofobiju i to pod svaku cijenu. Ne bismo Trebali, trebali bismo promovirati suradnju i dijalog sa svima. Osim financiranja i zakonodavstva također moramo uključiti sve dionike na svim razinama od političkog dijaloga sa nacionalnim vladama do naše e, podrške e, liječnicima, religioznim vođama i obiteljima kako bismo iskorijenili e, genitalno sakačenje žena jednom i zauvijek. E, rado ću saslušati vaše razmišljanja i vrlo ću rado surađovati svima za vrijeme svog mandata na ovom vrlo, važnom pitanju. Puno vam hvala. A sada bih dala riječ gospođi Fitzgerald u ime Pučana. Izvolite. Hvala. Pozdravljam već što smo čuli danas od strane predstavnica Vijeća i komisije ono što se smatra e, tradicijom, kulturom i čak e, medicinskom intervencijom je zapravo genitalno sakačenje žena koje predstavlja nacije. nasilje je nasilje koje kao rezultat ima trajno sakačenje i e, tu se uništava ono što znači da je žena žena. 200 e, milijuna žena e, je prošlo kroz takav slučaj u otprilike 30 zemalja. Kada se govori o genitalnom sakačenju, ljudi uglavnom misle na, e, na afričke zemlje gdje u nekima od njih 97% žena tome bilo podvrgnuto, u Etiopiji 65% žena. Međutim, činjenica je da se to događa u cijelom svijetu, Indoneziji i Maleziji primjerice. A što bismo rekli da se radi o našoj majci, ženi, supruzi ili rodici? Pa bili bismo izvan sebe i trebamo biti glas tih žena koje ne mogu podići glas u svoje ime moramo postići da se Istanbulska konvencija primjenjuje jer genitalno sakačenje žena, nasilje nad ženama, ženama i moramo učiniti sve da ga iskorijenimo. Ovo mora postati prioritet. Političari moraju raditi na tom pitanju, kako muškarci, tako i ženi. Na svjetskoj razini moramo krenuti i to sa svih strana, nevladine e, um, udruge i države moraju raditi zajedno. U e, velikoj većini zemalja smatra se da se ovakvoj praksi treba doći na kraj. A e, Irska je udruga radila na e, iskorjenjivanju genitalnog sakaćenja u Somaliji i mogu ih citirati, rekli su da moramo učiti sve da s tim prestanemo. Zahvaljujem, a sada dajem riječ gospođi Neuhl iz SND-a. Već oduvijek je tijelo žena bilo mjesto borbe u svakoj kulturi, u svakoj religiji, na svakom kontinentu i u svakome trenutku. I uvijek je to žensko tijelo. A kako to možemo objasniti? Sjetite se samo, primjerice u Kini su bile žene te kojima su uh, žene žene su bile izložene tome da im se skraćuju stopala, a ne muškarci. Žene su morale nositi korzete, a ne muškarci imali su dugoročne posljedice. A sada u moderno doba sada govorimo o genitalnom sakačenju. Sakačenju koje ženama oduzima njihovu seksualnost, seksualnosti koju moraju cijeli život patiti od boli. E, svime, svemu tome se izlažu žene, a ne muškarci u svim kulturama, u kulturama gdje se slavi djevičanstvo, pa tako čak i u Europi. I uvijek, uvijek se radi o jednome, uvijek se radi o tome da muškarci žele preuzeti kontrolu nad ženskim tijelom. Radi se o ograničavanju žena i o tome da se ženama nanese bol. Puno hvala. A sada Gospođa Tolere ima riječ iz Renew Europa. Izvolite. Danas 500 tisuća žena u Europi, a 200 milijuna u svijetu su žrtve genitalnog sakačenja. Njihov intimni život, njihov život kao žena e, je e, tu e, ugrožen i one su same te koje nose E, ta, tu štetu i taj bol. Mi moramo nešto učiniti na pragmatičan način i zajedno. Prije svega moramo prikupiti i e, objaviti podatke. Podaci moraju biti precizni, usporedivi i moramo jasno reći te brojke da bismo pratili taj fenomen uključno u Europi. Svi moramo raditi zajedno kako bismo uspostavili mjere prevencije koje će uključiti i aktivirati sve dionike, uključujući i zajednica na koje se to odnosi. Također su nam potrebne mjere potpore i pravne mjere koje ćemo koristiti kod svih osoba kojima to bude potrebno. Povjerenice, danas imamo sve što je potrebno u rukama kako bismo taj problem riješili. Pozdravljam angažman komisije koja se obvezala da će u prvih stotinu dana svog rada objaviti strategiju za jednakost i da će se boriti protiv fenomena genetskog sakaćenja žena. Postoji i Istanbulska konvencija koja govori o tom fenomenu, a koja još nije ratificirana. Mi iz Europe moramo biti glas tih žena 68 milijuna žena će od 2015. do 2030. godine biti izložene genetskom sakačenju ako mi ništa e, ne, poduzmemo. Moramo djelovati, imamo sve na raspolaganju da to učinimo. Puno hvala, a sada dajem riječ e, gospođi Herzberger Fofana iz e, kluba zastupnika Zelenih. Genitalno sakačenje žena znači različite intervencije kojima se um, izmjenjuje e, ženske e, spolni organi na različite načine. Žene imaju također pravo na seksualno e, zdravlje i Ovakvo sakačenje je nešto što se vidi u različitim zemljama. Afrika, Azija, Europa. U Njemačkoj prema i jednoj studiji više od e, dvadeset tisuća žena se nalazi u toj situaciji, a petnaest tisuća djevojčica su djevojčice kojima prijeti takvo sakačenje. Genetsko sakačanje je nešto što je utemeljeno na krivim vjerskim i kulturnim tradicijama. U 24 od 29 zemalja gdje se to događa u Africi, mnogo se napravilo, međutim mnogi se odupiru da se tako s takvim čem prestane. I ako se krene u odgovarajuće kampanje, to e, bi e, moglo uroditi plodom. A radi se o tradicijama koje su e, lažno povezane s muslimanskom vjerom. A ništa niti u Kuranu, niti u Bibliji, niti u Tori ne govori o tome da treba takvo sakaćenje učiniti ženama. Trebamo dakle dati nešto novo kako bismo došli do iskorjenjavanja te prakse 2030. godine. Moramo se okomiti na te tabue i moramo se okomiti na one koje vrše takvu praksu, ali im i pružiti neki drugi izvor prihoda. A zajednicama e, koje e, prave i imaju takvo genitalno sakšenje, moramo e, ponuditi e, mogućnost da izađu iz toga, a ne smijemo ih istovremeno stigmatizirati. Sve to kako bismo prekinuli takvu praksu. Ne borimo se protiv tradicije, već se borimo protiv nasilja koje ide na uštrb zdravlja žena i djevojčica. Puno hvala, molim da se držite vremena. A sada dajem riječ gospođi Anderson iz kluba Identitet i demokracija. Govorimo o strategiji Europske unije kada je riječ o okončanju genitalnog sakačenja žena. Malo prije smo od kolegice Fitzgerald, Stolerej i Herzberger Fofana čuli da to sakačenje žena osuđuju i da se žele boriti protiv takve prakse. No mislim da je to vrlo licemjerno od njih jer prije tri tjedna ste baš vi podastrijeli amandman vezano uz Istanbulsku konvenciju, odnosno odbili ste ga, a njihov cilj je bio da se tematizira ova gnjusna praksa. Zašto? Zato što vam očito patnja tih žena nije bila dovoljno važna. Vama je bilo puno važnije da odbijete amandman zato što sam ga ja predložila, a ja sam persona non grata. Usvajanje rezolucije e, i koja sadrži oko 3300 e, riječi Eh, ja sam predložila da se tekst skrati i da se tom rezolucijom onda borimo protiv ove grozne prakse, no vi ste odbili taj amandman i vi ste sveli značaj ove teme na značaj fusnote. A kome onda, koga onda vi želite uopće uvjeriti da se želite boriti protiv ovakve prakse? Osim toga, Čuli smo i zastupnike Palop, Guinness, Volša i Jonesa. To je samo nekolicina koja je odbila ovaj amandman. Ako ste vi doista, eh, ako se vi doista želite boriti protiv ovakve prakse, onda je to doista licemjerno ponašanje i iskazivanje nepoštovanja prema patnji ovih žena. Puno hvala, a iduća govornica je gospođa Kanko iz ECR-a. Izvolite. FGM affects every stage. Genitalno sakačenje žena je nešto što postoji u svakoj fazi njihovog života. To je dio onoga što jeste. I eh, kada eh, kao dijete vidite što se događa i kasnije kao djevojaka mijenja način na koji vidite kako volite ljubi i nekoga. Genitalno sakaćenje žena je najgora vrsta nasilja jer je nešto što ide protiv vašeg uma, vašeg dostojanstva i to vam se događa u djetinstvu. Od toga se čovjek nikada ne oporavi. Učinite sve kako biste preživjeli, ali morate preživjeti i nikada i morate to učiniti jer vi vrijedite baš kao i svi drugi. To je i moja svakodnevna borba. Kao i borba 200 e, milijuna žena i djevojčica u svijetu, uključujući 500 tisuća onih koji e, žive u Europi promijeniti stvari, da, ali to radimo, za sada radimo premalo i presporo. Potreban je strateški akcijski plan koji će imati stvaran utjecaj. Mene su finalisti za Saharovu nagradu, nagradu Saharovog tjedna, skupinu Restorers, uvelike nadahnuli. Jer iza svake odluke koje donesemo nalazi jedna djevojčica i njezine nade i snovi. Moramo ih vidjeti, moramo ih čuti, moramo nešto napraviti za njih i zajedno im moramo omogućiti da ispune svoje potencijale i žive u jednoj boljoj budućnosti. Hvala. Zahvaljujem. Iduća govornica je gospođa Rodriguez Palop iz GUE NGL-a. Izvolite. Genitalno sakačenje je kršenje ljudskih prava, ženskih prava. Gospođo Anderson, problem je taj da oni koji se žele boriti protiv genitalnog sakačenja je da oni e, žele postići kulturalni imperializam, jer ta praksa ne postoji posude, ne postoji u cijeloj Africi. Ne možete osuditi cijeli kontinent i kriminalizirati sve migrante. Zadnjih e, nekoliko stoljeća imali smo čak i u Europi i u SAD-u genitalno sakačenje. Dakle, to je vjerska praksa, ne samo muslimana, već i kod kopta, židova, koji slijede Kuran i Bibliju i tumače ga na mačistički način. Ekstremna desnica. Oprostite, prebrzo govorite, ne može vas se pratiti. Dakle, ekstremna desnica u Europi se ne brine o djeci i o žrtvama koji su žrtve genitalnog sakačenja, nego je njima na pameti prije svega križarski rat i zato su i protiv Istanbulske konvencije, ali to je jedini način da tome stanemo na kraj. Puno hvala, a sada riječ dajem gospođi Volš iz eh, Europskih pučana. Izvolite. Drage kolege, žao mi je da se ova rasprava vodi kao zadnja točka dnevnog reda na večer i nemamo dakle sudionike, veći broj sudionika iz svih 28 europskih država. Jasno je da 200 milijuna žena i djevojčica su one e, kojima to nije išlo na dobrobit a isto tako neće biti na dobrobit niti onih kojima to prijeti e, u Europi. To nije dobro za njihova tijela, za kontrolu života koje vode i koje bi zaslužile da žive. To se temelji na krivoj ideologiji da bi djevojkama potencijalno to moglo biti na dobrobit moramo shvatiti da štetne prakse kao genitalno sakačenje žena je nešto e, što se ne može tretirati zasebno. Treba se boriti protiv svih vrsta nasilja i trebamo imati europsku strategiju za borbu protiv genitalnog sakačenja žena na dobrobit naših žena i djevojčica tradicionalni čelnici zajednica e, trebaju se promijeniti. Moramo uvidjeti da treba uvesti promjene jer kolektivno moramo učiniti sve kako bismo ispunili ono na što se obvezujemo i realizirati naše stvarne obveze u svijetu i stati na kraj ovoj praksi. Zahvaljujem sada ime SND-a dajem riječ e, gospođi Ward. Um, according Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji smatra se da više od 200 milijuna žena i djeca koje su danas na životu su bile žrtve e, genitalnog sakaćenja u, dakle, u svijetu, uključujući u Europskoj uniji. I oko 3 milijuna djevojčica e, su e, djevojčice kojima prijeti ovako što svake godine. Jer ovo nije kulturna praksa, to je samo jedan aspekt patrijarhata. Moramo stati na kraj genitalnom sakačenju. Trebamo omogućiti zajednicama da osnaže žene i djevojke da mogu kontrolirati svoje tijelo i da se muškarci trebaju boriti protiv takvih praksa. Danas skupina djevojaka iz Kenije koje su imenovana za za nagradu Saharov stvorili su e, plakate koje su e, objavile i svugdje oko sebe na policijskim stanicama, u utrugama i one predvode i ukazuju put. Zahvaljujem, a sada iz Renew Europa dajem riječ gospođi Barandika. Puno hvala gospođo predsjedavajuća. Genitalno sakačenje je praksa koja se provodi u nekim afričkim i europskim zemljama i predstavlja prijetnju mnogim ženama. To je kršenje ljudskih prava, ali i napad na djetinstvo. Želi se preuzeti kontrola i Europa ovdje mora preuzeti vodstvo kako bi se prekinula ta nasilna praksa radi se o nasilju nad ženama na lokalnoj i svjetskoj razini i moramo pružiti pomoć djeci kako ne bi bila izložena genitalnom sakaćenju kada se vraćaju u svoje zemlje porijekla mojoj regiji e, mi smo odabrali holistički pristup, dakle e, bitna nam je edukacija, zdravstveni sustav i pravosudni sustav usko surađuju. Dakle, stvorili smo mrežu koja štiti obitelji, djeca i mladi se educiraju i postoje i kooperacije izvan Europe. Možda bi Europska komisija mogla iskoristiti to naše iskustvo. Puno hvala, a sada u ime zelenih riječ dajem gospodinu Suteru. Žensko genitalno sakačenje je jedno od najekstremnijih praksi koje se radi kako bi se kontrolirali tijela e, žena i djevojčica i kako bi ih se e, ja sam liječnik i to je praksa koja izaziva grozne patnje e, žena i e, djevojčica i čuli smo e, kako 200 milijuna žena živi s time, a da postoji rizik da 4,4 milijuna djevojčica bude žrtva te prakse. Moramo učiniti sve kako bi se ovoj praksi stalo na kraj. Protiv toga se moraju boriti i muškarci i žene. Iz e, svih političkih opcija moramo se dići i osuditi tu praksu. Europa mora predvoditi u traženju da se jednom zauvijek okonča genitalno sakačenje žena i pozivam zato da se e, proglasi europska strategija. Puno hvala. A sada gospođa Žoron iz Identiteta i demokracije. Dragi kolege, kada sam bila u misiji u Nairobi s delegacijom iz parlamenta, bila sam šokirana kada sam vidjela i čula sve o genitalnom sakačenju žena i o njihovim prisilnim brakovima. Jer eksizija jednostavno znači e, mučenje e, kojom se e, osakaćuju žene, a prakse e, takve vrste su barbarske prakse. Pet milijuna djevojčica u Francuskoj je bila žrtva genitalnog sakaćenja, a postoji oko 21 tisuća e, djevojčica kojima prijeti rizik. Pa to je nepodnošljivo kakvu vrstu društva mi živimo, da djevojčice se moraju boriti, da će je tako osakatiti. Prošlog puta u Strasburu moj klub zastupnika predložio je amandmane koje e, smo tražili da se bori protiv takvog čega u našoj rezoluciji iz politikantskih razloga jednostavno ona nije prihvaćena vjerovanja na kojima se temelji sakaćenje žena su e, prakse e, koje e, su krive prakse i zaista je vrlo bitno da se u našim zemljama počnu kazneno goniti oni koji su počinili genitalno sakaćenje žena. A profesionalci iz područja zdravstva i obrazovanja trebaju govoriti protiv te prakse. E, iz Europe dolaze i e, Helena iz Troje i Marie Curie. Moramo zaštititi dakle Europu koja je koljevka ženskih prava. Puno hvala. Idući govornik je gospođa Stegrud iz ECR-a. Izvolite. Fru talman, Hvala, gospođo predsjedavajuća. Genitalno sakačenje žena se događa u Africi, ali i na Bliskom istoku, no čak i u Europi. Znamo da samo u Francuskoj je time pogođeno 60 tisuća žena i u Švedskoj dolazi do genitalnog sakačenja gdje je pogođeno oko 14 tisuća žena ovom praksom i udio žena u cijeloj Europi je zastrašujuć. Doista je vrlo važno da ovu praksu okončamo i da ona ima posljedice jer nigdje ne smijemo to dozvoliti u Europskoj uniji. Policija, socijalne službe, ali i zdravstvena skrb moraju biti senzibilizirani kako bismo končali ovu praksu. Ne smijemo više tolerirati genitalno sakaćenje Ne možemo ga naravno ukinuti diljem svijeta, ali to možemo učiniti u Europi. Možemo pokrenuti kampanje, možemo informirati građane i na taj način to pretvoriti u politički prioritet. Nigdje na svijetu se to ne bi smjelo događati, ali barem u Europi možemo započeti sa okončanjem te prakse. A sada riječ dajem e, gospođi Pereire iz GUE Engela. Moramo se usprotiviti svim vrstama e, sakaćenja žena u vrijeme kada su to još djevojčice i to itekako utječe na njihovo mentalno zdravlje i na zdravlje njihovih tijela, naročito kad se radi o najranjivijim dijelovima našeg društva. Djeca, to su djeca koja su stara od 2 do 15 godina i e, moramo jednostavno osvještavati u zajednicama u kojima se takve prakse događaju kako bi se s njima prestalo. Treba e, okončati genitalno sakačenje žena i e, moramo to učiniti i istovremeno promicati seksualna i reproduktivna prava žena. Trebamo obrazovati žene i djevojčice o njihovom eh, seksualnom zdravlju. Boreći se protiv genitalnog sakaćenja i kako ćemo nešto učiniti za ženska prava. Puno hvala. Idući govornik je gospodin Zarza Lehos iz EPP-a. Puno hvala gospođo predsjedateljice. Broj žrtava je zastrašujuć i to je samo odraz stvarnosti u kojoj živimo jer stvarnost je doista grozna i mnoge kulture, religije od djevojčice rade žrtve. Govorimo o poligamiji, prisilnim brakovima, o selektivnim abortusima, pobačajima, zatim oduzimanju djece, rođene djece u određenim praksama, zatim ekstremni propisi odjevanja. Sve te prakse jasno ukazuju na to da se krše prava žena i djevojčica. Dakle, moramo svakako poduzeti mjere edukacijske mjere, zdravstvene mjere. Mi imamo obvezu intervenirati, moramo kazneno goniti takve prakse. Vrlo je važno da se Istanbulska konvencija što prije ratificira u državama članicama te da se na taj način omogući i ekstrateritorijalni kazneni progon. E, tu mislim i na postupke azila i na one ljude koji su tu već s nama u Europi. Moramo razviti specifične postupke kada je riječ o borbi protiv nasilja nad ženama. Mi moramo naravno i poduprijeti druge kulture ali pri tome moramo pripaziti da se ne krši zakon i e, prava žena. Puno hvala, sada u ime SND-a riječ ima gospođa Jones. Zahvaljujem na gospođi ministrici i povjerenici na vašem vremenu. Znamo da je genitalno sakačenje žena nešto stojavlja u cijelom svijetu i da se događa u svim državama. Mi znamo da su tako osakaćene e, i e, oko dva milijuna njih e, u Velsu koja je vrlo mala zemlja i koju ja ovdje predstavljam. 30 godina nakon što je po prvi puta genitalno sakačenje žena stavljeno izvan zakona u Kraljevini i dalje se to događa. Po Prvi puta smo prošle godine otvorili posebnu kliniku koja daje psihološku i drugu potporu ženama kojima se to dogodilo. A usluge koje dobivamo e, su u tom smislu te zdravstvene usluge sada se dovode u pitanje zbog Brexita jer je Europska unija financirala te e, usluge. Moramo e, napraviti mnogo toga da se borimo protiv nasilja na ženama i djevojčicama jer nedovoljno se ti zakoni primjenjuju u kraljevini. E, mora se jako puno raditi e, u tim zajednicama, mora se raditi među mladim ljudima, treba obrazovati ljude, obučavati ih. Neka ovo bude posljednja generacija djevojčica koja mora biti žrtva ovakve okrutnosti. Puno hvala. Sada o ime Renjua riječ dajem gospođi Rafaeli. Govorit ću nizozemski. 200 milijuna e, žena e, moraju e, trpjeti zbog posljedica genitalnog sakačenja. 200 tisuća žena u Europi je e, u e, ima rizik da im se takvo što e, dogodi. Vrlo je važno dakle da govorimo o tim pitanjima, međutim to nije dovoljno jer Europska unija mm, se mora obvezati da taj problem riješi kako bi zaštitila žene i djevojčice jer nasilje nad ženama je ogroman problem. Obraćam se dakle ovdje komisiji kako bi učinila nešto da bi se borila protiv tog fenomena. Dobro je izraditi strategiju, međutim ipak E, treba sada izraditi e, efikasnu strategiju kako bi se kazneno gonilo one koje počine takvo što e, moramo dakle nešto učiniti da stvorimo odgovarajuću infrastruktura. Što se tiče instrumenta prevencije, Europska unija mora sudjelovati u tome, a Europska komisija mora stalno tražiti da bude na strani žrtava, dosta s ovim, neka ova strategija postane zaista dobra i učinkovita. Puno hvala i iduća govornica gospođa Kunke iz Zelenih. Puno hvala gospođo predsjedavajuća. Mi u Europskoj uniji često se tapšamo po ramenu i govorimo se da se mi zalažemo za ljudska prava, diljem svijeta, a čak se niti ne sramimo kada saznamo koliko je djevojčica i žena u Europskoj uniji protrpjelo zbog posljedica sakačenja. To nije u skladu s načelom ravnopravnosti i to ne smijemo nikako zaboraviti, niti ja to ne mogu zaboraviti zbog toga što izgledam kako izgledam i činjenica je da Europska unija i države članice nisu spremne očigledno da se bore protiv ovog fenomena i tu se također radi i o krivo tumačenoj toleranciji. Mi moramo učiniti sve što možemo kako bismo se borili protiv bilo kakvog oblika kršenja prava, bilo da je riječ o bilo kakvoj e, boji kože. Puno hvala, a sada e, u ime identiteta i demokracije gospođa Bild. Hvala. Jedna od prvih rezolucija Ujedinjenih naroda protiv genitalnog sakaćenja žena je e, objavljena još 1952. godine. 200 milijuna žena e, je e, bila žrtva toga u svijetu, a oko 3 milijuna žena godišnje prijeti takvo što Evo e, časne borbe protiv e, za one koji se zalažu za žensko pitanje. Postoji velik broj žena iz subsaharske Afrike, primjerice u Etiopiji gdje sam upravo bila 65% žena podvrkava se genitalnom čakaćenju žena i u Europi se tako što događa i isto tako i u Francuskoj sve to rezultat je E, religioznog oskurantizma, a naročito se vidi kod muslimanskih zajednica u svijetu. 2008. godine to je jasno pokazala jedna studija. Evo, ovako što treba e, shvatiti i osvijestiti, a ova se situacija događa eto već i kod nas. A gospođa 123 eh, mi ne bi smjela davati nikakve savjete i dijeliti lekcije. Puno hvala sad u ime EPP-a gospođa Carvalho. Todos os anos, milhares de mulheres e raparigas são vítimas de mutilação genital em todo o mundo. Prática equivalente à tortura,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 Usvojiti strategiju Europske unije za borbu protiv genitalnog sakačenja u svijetu zaista je ključno. Socijalne konvencije i stereotipi vezani za žensku spolni život ne mogu se više e, e, koristiti kako bi se trajno štetilo ženama i njihovim tijelima. Nažalost, nema dovoljno pouzdanih podataka o ovim strakotama kojima nije mjesto u 21. stoljeću. Znamo da u svijetu postoji oko 200 milijuna žena, a 500 tisuća žena živi od njih u Europskoj uniji. Potrebno je prikupiti više podataka o E, genitalnom sakaćenju u državama članicama kako bismo se mogli boriti e, protiv te strahote. Isto tako moramo nešto učiniti e, sa tehnologijama, na primjer iCAD koji su finalisti za nagradu Saharov iz Kenije, The Restorers, izradili, također su vrlo korisni i nadam se da ćemo jedne godine njih e, zaista e, proglasiti dobitnicima nagrade Saharov. Trebamo također učiniti sve e, da bi se ratificirala Istanbulska konvencija koja govori o ovim problemima. Nećemo prestati sve dok sve žene ne bude slobodne od genitalnog sakačenja hvala idućeg govornika, gospodin Andruje iz identiteta, gospođa iz identiteta i demokracije. 500 tisuća žena u Europskoj uniji bile su žrtva genitalnog sahačenja i svake godine mnogi broj, veliki broj žena prijeti rizik da budu podvrgnute genitalnom sahačenju. Ovo su podaci Europske unije, a te prakse dolaze iz Afrike i Azije. Dakle, nisu europske prakse, ali se događaju kod nas prije nego li što e, ispravljamo e, sve što je krivo u drugim zemljama, pometimo pred svojim radnima i mi prihvaćamo anarhičnu migraciju i na taj način dajemo ljudima e, otvorene e, ruke da e, rade što hoće i da vrše ovakvo mučenje ono što je problematično nije samo genitalno sakaćenje već općenito nasilje nad ženama. Ne možemo reći da smo feministice i e, dopuštati da dođe na tisuću migranata na naše tlo, a to su ljudi koji loše tretiraju žene. I e, u Europi ne možemo ovako nešto prihvatiti, ali vi umjesto da budete ponosni evropljani vi e, radite e, prihvaćate bilo koga ovdje. Puno hvala, a sada riječ ima gospodin Pošpišil iz EPP-a, izvolite. Zahvaljujem, gospođo predsjedateljice. Sa velikim zanimanjem slušamo inicijativi za koju ćete sigurno imati podršku Europskog parlamenta. Jako mi je drago da većina govornika uzimaju u ozbiljno ovu opasnost za žene. Ovo je po meni nešto što ima dva aspekta. Prvo je nasilje koje se događa ovdje u Europi, a drugo nasilje u drugim dijelovima svijeta trebaju nam različiti instrumenti za e, te dvije stvari. Moramo programe Europske komisije koji će se usredotočiti na tu vrstu e, nasilja Europi jer je zaista sramotno da e, tisuće slučajeva genetske genitalnog sakačenja postoje u Europi. Moramo svim ljudima koji dolaze u Europu reći vi dolazite u Europu morate cijeniti naše vrijednosti, a jedno, od njih je, su ljudska prava i ravnopravnost žena. Tu trebamo još jako puno raditi i policija mora raditi učinkovitije. Ako netko počini zločin, oni moraju e, biti privedeni pred lice pravde. Suradnja među državama članicama do sad nije postojala. Znamo da postoje tisuće takvih slučajeva, ali realistično govoreći koliko je ljudi e, osuđeno ili privedeno pravdi. Ovo je nešto što moramo učiniti, a istovremeno moramo raditi u cijelom svijetu jer će to, to će trajati jako dugo, ali prvenstveno moramo raditi na ovom problemu u Obrepi. To dugujemo onima koji ovamo dolaze. Zahvaljujem iduća govornica gospođa Taksi iz SND-a.